našu dnevnu, točku na našem dnevnom redu, a to je izjava Vijeća i Komisije o borbi na europskoj razini protiv organiziranog kriminala i korupcije. Ispred Vijeća će nam se obratiti ministrica Zanda Kalnina Lukaševica. President, uh, dear members, uh, thank you for this opportunity Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, zahvaljujem vam se što ste mi omogućili da kažem nekoliko riječi o organiziranom kriminalu i korupciji. To je dio eh, onoga što zaista brine naše građane, to su pravda i eh, sloboda i tako dalje no mi moramo mobilizirati sve naše snage i udružiti ih kako bismo mogli napraviti jedan sveobuhvatan i koherentan pristup e, borbe protiv zločina e, procjena prijetnje od organiziranog kriminala Europola procjenjuje da je 2013. bilo više od tisuću grupa koje se bave organiziranim kriminalom u Europskoj uniji kriminalne organizacije su sve fleksibilnije i šire svoje aktivnosti na nova područja. I vidimo tu e, sve više novih e, zločinačkih aktivnosti kao što su trgovina ljudima, drogom ili iskorištavanje tehničkih dostignuća u e, kriminalne svrhe. Time se stvaraju ogromni profiti koji se onda infiltriraju cijelo gospodarstvo. Zbog toga zločinačke skupine su sve e, više u stanju utjecati na funkcioniranje legalnog tržišta i čak i institucionalne i političke procese u cijeloj Europskoj uniji na taj način da e, se bave korupcijom. Vijeće stalno, stalno nastoji boriti protiv toga cijelim nizom e, inicijativa. I to smatra nečime što je od najveće političke važnosti. Uvaženi zastupnici, ključna mjera jest ovaj politički ciklus Europske unije koji je usvojen 2010. Taj e, ciklus e, omogućuje operativnu reakciju na organizirani kriminal i teški međunarodni kriminal kroz optimiziranu suradnju i koordinaciju između nacionalnih snaga reda, institucije Europske unije, agencije i drugih partnera po cijelom svijetu. U tom okviru vijeće je dogovorilo cijeli niz operativnih akcija kojima je cilj e, bila borba protiv e, kibernetičkog kriminala i krivotvorina jer posebno ovaj prvi je važan prioritet. Novi oblici zločina kao što je e, trgovina divljim životinjama i još neki drugi su također identificirani kao područja na koja treba obratiti pozornost. Takvi zločini prati ih Europol i on e, treba podnijeti vijeću jednu e, prijelaznu procjenu e, ove prijetnje od organiziranog kriminala u ožujku 2015. Vijeće pridaje veliku važnost antikorupcijskom izvješću Europske unije koji po prvi puta je u 2014. godini veljaču izdala komisija. To je vrijedan alat koji nam omogućuje da koordiniramo naša nastojanja u borbi protiv korupcije i da osiguramo da u cijeloj Europskoj uniji postoje visoki standardi antikorupcijske borbe na osnovu jednog sveobuhvatnog pristupa. Mislimo da će to e, dodatno stimulirati zemlje članice da ratificiraju i e, učinkovito e, provedu postojeće instrumente za borbu protiv korupcije. Uloga toga da se profit koji ostvaruje, odnosno da se zapljene imovine e, se pokazala kao veoma učinkovita mjera u borbi protiv zločinačkih skupina. One mogu doći do, do ogromnih profita kroz svoje različite zločinačke aktivnosti i općenito se smatra da ako se prekinu ti financijski tokovi tih zločinačkih skupina to će zapravo e, postići će se time to da se zločin ne isplati. Nova direktiva o zamrzavanju i konfiskaciji e, zarade od zločina, profita zločina, koje u 2014. E, su usvojili vijeće i komisija omogućava još više ovlasti za konfisciranje takve imovine u onim slučajevima kada primjerice se ne može donijeti presuda zbog toga što je osoba u pitanju bila bolesna ili je pobjegla. Tu također imamo taj sustav konfiskacije ili konfiskacije od trećih osoba. Taj instrument predstavlja korak naprijed zato što omogućuje da kriminalci više nemaju pristupa e, toj imovinskoj koristi koju su izvukli iz određenih zločinačkih e, aktivnosti. I to doprinosi osnaživanju reakcija na te veoma teške oblike kriminalnih aktivnosti. Tijekom pregovora koji su prethodili usvajanju tog e, dokumenta, tog akta, vijeće i parlament su smatrali da treba učiniti još i više na tom planu i u tu svrhu su e, uz direktivu e, usvojili dvije deklaracije kojima se poziva Europska komisija da razmotri mogućnost da dostavi i daljnje e, prijedloge na ovom planu, te se vijeće raduje tim komisijinim inicijativama. I konačno, samo bih htjela nešto ukratko reći o reviziji unutarnje sigurnosti to će biti prioritet za predsjedništvo zato što želimo ispoštovati krajnji rok koji nam je zadalo Europsko vijeće koje je tražilo da se ta revizija učini do sredine 2015. i da se ta strategija ažurira. Prošlog prosinca vijeće je usvojilo zaključke koji su ukazali na to e, što misli vijeće o općoj strukturi kao i neke ključna, neka ključna načela ove nove e, sigurnosne strategije Europske unije. Jedno od tih ključnih načela je da ta e, nova strategija sigurnosti treba identificirati glavne probleme i prijetnje u godinama koje su pred nama na planu interne sigurnosti. Vijeće smatra da e, organizirani kriminal u svim svojim oblicima predstavlja upravo jednu od tih prijetnji. Hvala. Bardzo dziękuję pani e, minister za... Hvala gospođo ministrice što ste nam se obratili ispred vijeća, a sada pozdravljam povjerenika Dimitra Savramopulosa. Evo on je opet s nama i zamolit ću ga da nam se obrati ispred komisije. Izvolite gospodine povjereniče. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, zahvaljujem vam se na tome što ste mi omogućili da iznesem e, politiku i planirane aktivnosti Europske unije u borbi protiv e, organiziranog kriminala i korupcije u cijeloj Europskoj uniji ta odluka da se e, obnovi e, strategija sigurnosti koju je ovaj parlament usvojio navodi cijeli niz prioriteta na koje se trebamo svi usredotočiti u ovim godinama koje su pred nama na taj način što ćemo e, sprječavati, suzbijati i boriti se protiv zločina te ćemo na taj način postići da živimo u sigurnoj Europi i e, da će građani i poslovni subjekti osjećati više povjere, veće povjerenje. Dakle, u legalnom, gospodar, legalnom sektoru gospodarstva, ako se uspijemo e, boriti uspješno protiv e, kriminala, to će omogućiti bolji oporavak gospodarstva. To se osobito odnosi na korupciju koja veoma brine građane. Istraživanje Eurobarometra u 2013. je pokazalo da je više od polovice građana u Europskoj uniji reklo da se tijekom protekle tri godine došlo do povećanja korupcije u njihovih, njihovim zemljama. Četiri od deset europskih e, poduzeća smatra da je korupcija prepreka njihovom poslovanju na, na unutarnjem tržištu. Sprečavanje korupcije i promicanje integriteta kao glavnog e, puta naprijed e, i glavne teme e, na našem dnevnom redu je veoma važna. Izvještaj antikorupcijski za prošlu godinu pokazuje da priroda i mjere, odnosno razmjeri korupcije se razlikuju od zemlje do zemlje, ali da ona postoji u svim zemljama. Izvješće ukazuje na to gdje se trebamo posebno usredotočiti. Vrlo je važno surađivati sa zemljama članicama također da postoji suradnja između institucija Europske unije i drugih e, agencija i institucija. Sljedeće izvješće će biti izdano kao što znate 2016. Neki kažu da bi se u tom drugom izvješću e, trebala uvrstiti i objektivna i nepristrana evaluacija svih institucija Europske unije. Mi ćemo to razmotriti u dijalogu sa drugim europskim institucijama. Komisija, kao što znate, je poduzela mjere da poveća transparentnost u vlastitim redovima, jer to je ključno u borbu protiv korupcije. A sada ću nešto reći o organiziranom kriminalu. Ozbiljnost e, te prijetnje se jasno odražava u procjeni prijetnje od strane Europela. Preko 3000 tisuće... E, zločinačkih skupina je aktivno u Europskoj uniji i bavi se različitim oblicima kriminalnih djelatnosti, uključujući i gospodarski kriminal, korupcija, pranje novca, kibernetički kriminal ili ekološki kriminal. Oni sve više ulažu prekogranično. Oni infiltriraju se u legalnu ekonomiju cijeloj Europskoj uniji pa i šire. Zakonski propisi Europske unije se trebaju provoditi u potpunosti. Posebno to vrijedi za okvirnu odluku iz 2008. u borbi protiv organiziranog kriminala i komisija će ove godine izdati provedbeni izvještaj. Direktiva koju smo osvojili prošle godine o zamrzavanju i zapljeni imovine je važan korak naprijed i konačno nedavno postignut sporazum o četiri direktive za borbu protiv pranja novca obećava zato što će omogućiti financijsku istragu i da se vidi tko se okorištava kriminalom u poduzećima. Uz zakonske propise komisija također potiče operativnu suradnju sa zemljama članicama između njih i sa trećim stranama kroz Europu. Trenutni operativni prioriteti Europola uključuju ilegalnu imigraciju, trgovinu ljudima, krivotvorenu robu, e, prijevare sa trošarinama, e, poreznu utaju, kokain, heroin, kibernetički kriminal, vatreno oružje i organizirani kriminal sa nekretninama. Financiranje e, dolazi iz e, dijelom iz unutarnjeg fonda za sigurnost e, u periodu od 2014. do 2020. to će biti oko jedna milijarda. Govorit ću o krijumčarenju vatrenog oružja jer to je nešto što je Europol prepoznao kao prijetnju koja sve više raste, a vidjeli smo kako se to realiziralo prošli tjedan u Parizu. Komisija sada razmatra mogućnost eh, da se neka, neka krivična dijela, kaznena dijela koja se odnose na vatreno oružje da se postrože, odnosno da dođe do snažnije konvergencije i također e, da se promijeni definicija vatrenog oružja u nekim slučajevima. Moramo se zaista boriti protiv organiziranog kriminala. Komisija se aktivno e, aktivno u to uključuje i treće zemlje i relevantne institucije. Surađujemo sa SAD-om na planu borbe protiv kibernetičkog kriminala i seksualnog zlostavljanja, odnosno zloporabe djece. U istočnom partnerstvu se uglavnom fokusiramo na korupciju. Što se tiče borbe protiv e, kibernetičkog kriminala, to je jedinstveni prioritet zato što vidimo na koji način to može negativno djelovati na naše društvo jer to djeluje na gospodarstvo, ali i na temeljna prava gdje se osobni podaci klijenata ili zaposlenika krade, kradu se i gubi se imovina. Europska unija je odgovorila time što je stvorila unutar Europola Europski centar za kibernetički kriminal i do ovog rujna ove godine zemlje članice moraju provesti neke mjere. I ja moram ukazati da se još raspravlja o sigurnosti na mreži i e, imamo problema sa izvještavanjem o incidentima e, sa informatičkim kriminalom i tako dalje. Jer istrage e, takvih dijela zahtijevaju brzi pristup zato da bi se naravno našli dokazi. A Problem je u tome što se radi o privatnim kompanijama u različitim nadležnostima. I komisija poziva zemlje članice da se pobrinu da postojeći zakonski e, propisi koji se odnose na e, kibernetičke napade, na e, utaje i na seksualnu zloporabu djece da se to provodi kako treba. I trebamo svi zakonski propisi moraju biti na svom mjestu i moraju se provoditi. Tu također imamo i izazove e, skidanja ilegalnih sadržaja e, sa interneta i borbu protiv radikalizacije i propagande terorizma. U zaključku e, da se pozovem na ono što su rekli, što je rekao posebni odbor za borbu protiv organiziranog kriminala u prethodnom sazivu. Mislim da ćemo nastaviti tu plodonosnu suradnju u ovim mjesecima i godinama koje su pred nama. Hvala. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Hvala, gospodine povjereniče. Sada će nam se prvo obratiti gospođa Holmajer. Gospođo predsjednice, dobro večer, gospodine povjereniče, e, predsjedništvo vijeća, kolegice i kolege. U borbi protiv organiziranog kriminala ja vidim e, dosta e, kritičnih točaka još u Europskoj uniji jer vjerujem da organizirani kriminalitet u svojoj logistiki, logistici, u sposobnosti umrežavanja borbe protiv te brutalnosti i korištenja suvremenih instrumenata djelomično je organizirani kriminalitet još uvijek nadmoćan u odnosu na sve te naše mjere. I e, mi se doista tome trebamo usprotiviti. Ja pritom mislim prvenstveno na područje interneta u kojemu e, postoji raznovrsni oblici kriminala koji se masovno e, odvijaju na internetu. Primjerice seksualno zloupotrebljavanje djece koje je doživjelo pravi procvat. E, te brojke su strašno narasle i Moram e, zaista sa žalšu reći da su kolege iz drugih klubova zastupnika naprosto odbili izradu novih studija i raspravu o tim novim saznanjima. Mi bismo to doista trebali učiniti. E, to su različita kaznena djela koja se e, odvijaju na internetu i mislim da trebamo proučiti koji su njihovi poticaji. nije moguće u ovom kratkom vremenu navesti sve te aspekte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 picit segíteni is akarok Zahvaljujem, gospođo predsjednice. Ja bih želio pomoći. E, mislim da e, govornica nije imala vremena navesti sve oblike kaznenih djela. Korupcija isto jedno od kaznenih djela, pa bi moje pitanje bilo što mislite o situaciji u kojoj imate e, vladu koja sama organizira korupciju, vladu jedne države članice. Dragi kolega, korupcija je e, jedan sastavni dio organiziranog kriminala, a to je pokušaj e, da se organiziranim kriminalitetom utječe na politiku, da se tu stvore određeni putevi, e, da se utječe na taj dio i naravno e, na nama je da pokušamo to ukloniti svim mogućnostima i instrumentima koji su nam na raspolaganju. Imamo nažalost dosta toga i korupcija kao i prije raširena. Hvala. Sljedeća je gospođa Kinići, minuta i pol, za skupinu zastupnika SND. Hvala eh, predsjednice, hvala eh, eh, komisiji i predstavnicima vijeća. Prvo želim reći da Italija cijeni posao koji je određen na ovom području. Iako je dio tog e, posla dijelom i prekinut zbog osnivanja nove komisije i tako dalje, ali vidjeli smo da su neke važni zakonodavni akti doživjeli značajan napredak, primjerice zakon o Eurojustu, odnosno propisi o Eurojustu, no potrebni nam je dalje raditi na e, aspektima vezanim uz e, organizirani i ozbiljni kriminalitet i skupine koje postupaju u stilu mafije i naravno i na metodama za suzbijanje osnovnih, e, osnovnog kriminala, temeljnog kriminala. E, od 2008. se već bavimo tim pitanjima, a i sada e, ova nastanja traju već dvije godine, pa zaista trebamo uvesti nove mjere koje će obuzdati rast kriminalnog bogatstva. Stoga bi naša ambicija trebala biti i konfisciranje instrumenata koji dolaze i proizlaze iz e, zločina, iz kaznenih dijela i naravno osuda tih kaznenih dijela. Mislimo da je važno pridati tome veliku ulogu i suzbijati zločine u svim oblicima. Hvala. Hvala. Gospodin e, Čehovski ima riječ u ime europskih konzervativaca i reformista. Hvala vam. Pa mislim da je malo umjetno sad ovdje govoriti o korupciji, a istovremeno govoriti i o kriminalnim aktivnostima općenito. Korupcija je odvojen fenomen, odvojena pojava, pojava ljudi koji su na vlasti, na, koji imaju moć. Ako državne institucije dobro funkcioniraju, onda nema ni mogućnosti za korupciju. Mi kažemo da bi doktori trebali liječiti sebe. Kad govorimo o korupciji u EU, uniji, trebali smo sagledati kako funkcioniraju institucije i što radimo unutar država članica. Nažalost, vrlo često nama nedostaje transparentnost. Transparentnost je jedan od temeljnih mehanizama kojima se sprječava e, korupcija u Poljskoj. Ja uvijek imam problema doći do informacija, vidjeti tko koristi sredstva um, Europske unije za suzbijanje bakterije Escherichia coli. Primjerice u što je uloženo mnogo novca i uh, nije bilo uh, govornike prekinut. Uh, hvala vam gospodine Čehovski. U doba dana doista moramo poštivati vrijeme koje je dodijeljeno. Sljedeća je gospođa Wingström. Hvala. Prigodno dana usvojili smo posebno izvješće o organiziranom kriminalu koje je sadržavalo određene preporuke u odnosu na jačanje Europola, Eurofrontexa i drugih tijela prava žrtava i različitih sustava zaštite. A sada se obraćam komisiji i vijeću i pitam vas koliko ste daleko došli u provedbi svih tih preporuka koje su donesene. Lisabonski ugovor nam je omogućio bolju suradnju između policije i e, tijela javne vlasti, no potrebno nam je europsko zakonodavstvo kako bismo se zaštitili od organiziranog kriminala, primjerice trgovanja ljudima. E, to se može učiniti kroz Eurojust i Europol ili e, kroz metode organiziranja javnosti ili organizirane metode tijela javne vlasti. Treba nam i zaštita za maloljetnike. Sve što činimo mora biti s ciljem jačanja naših zaštite naših građana i na temelju e, e, potrebe za razmjernim mjerama. Danas, kada živimo u sjeni onoga što se dogodilo u Francuskoj, tome treba dati glavni prioritet. Sljedeći Govornik je gospođa Gonzales Penjas u ime ALDE. Činjenica da govorimo o korupciji, a ne o političkoj korupciji je nešto što je privuklo moju pozornost i to je razlog što smo ovo stavili u okviru rasprave o organiziranom e, kriminalu jer ne želimo govoriti o korupciji. Naime, građani u mojoj zemlji smatraju da je korupcija nešto vrlo ozbiljno. Mi govorimo o 40 milijardi dolara godišnje koje se zrađuju na korupciji i naravno o političkoj korupciji o kojoj ovdje govorimo, pogrešno upravljanje fondovima, pranje novca, govorimo tu i o različitim vrstama fiskalnih mm, pogodbi koruptivne prirode koje uključuju multinacionalne tvrtke kojima se izvlače e, e, milijuni e, iz zemalja. Mislimo da je sada došao trenutak da se sjetimo određenih izjava koje i nisu potpisane od strane pojedinih zastupnika u ovom parlamentu. Imali ste jednu minutu i jedna minuta gospodin Javor u ime zelenih. Hvala gospođo predsjednice. Ako eh, ne, ako nam ne uspije djelotvorno suzbijati eh, ove pojave, mi smo se obratili vijeću u prosincu i smatramo da nam je definitivno potrebna jedna sveobuhvatna antikorupcijska strategija u kojoj može obuhvatiti, odnosno uskladiti različite propise. Komisija mora voditi tu borbu. Potrebno nam je zajedničko europsko djelovanje kako bi e, e, ti, ta nastojanja bila osnažena jer u protivnom će novac iz kohezijskih fondova završiti u džepovima oligarha a financijski investitori će okrenuti leđa Europi. Na taj način ljudi će izgubiti vjeru u Europu i više neće uživati u korištenju strukturnih fondova. Sada gospođa Ferrara. Hvala predsjednice. Ja sam e, zadovoljna i ponosna e, da se pitanje borba protiv mafije i protiv korupcije ponovno našlo na dnevnom redu institucija zahvaljujući e, našim nastojanjima i podrški kolega iz brojnih klubova zastupnika. Ja bih bila mnogo sretnija kada bi moji kolege iz Italije djelovali i da su nas podržali u tim nastojanjima u Italiji. Mene je zapravo sram da to oni nisu učinili jer kod nas organizirani kriminal, mafija su e, zapravo kao jedan karcinom e, rasta koji uništava društvene strukture u cijeloj Europi i ne smijemo to podcjenjivati. Iz tih e, razmatranja rodila se i ideja jednog pitanja koje je sad postalo izjava. Sve smo to razmatrali još i u listopadu 2013. u izvješću odbora za e, kriminal. Sada su sva ta pitanja ponovno otvorena i ovaj odbor sada se ponovno treba pozabaviti situacijom kriminala, što znači da se postavlja pitanje povezanosti s mafijaškim organizacijama i organiziranim kriminalom, a tu su i druge mjere kao što je primjerice oduzimanje e, protuzakonito stečenih imovine, osiguranje dokaza kako bi se e, uhvatili ljudi koji predstavljaju organizirani kriminal zapravo talijansko predsjedništvo ništa nije učinilo u ispunjavanju tih preporuka iz Krima koje sam ja navela, a ovo je ozbiljan nedostatak e, te vlade. To znači da njihov prioritet nije suzbijanje mafije. Hvala. Gospodin Fantulis, jedna minuta. Kolege, predsjednice, u odnosu na borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije i javni i privatni sektor e, postoje zakoni, postoje i zakonodavstvo Europske unije koje se bavi tim pitanjima. No pitanje je hoće li ti zakoni biti provedeni bez iznimke. Želim vas podsjetiti na skandal sa Siemensom u Grčkoj gdje su milijuni otišli u džepove grčkih političara. E, to je bila stvarna katastrofa gospodin Kristofor Akos u, Grčkoj koji je bio zadužen za cijelo to pitanje je iz svega izašao na slobodu. E, izdana su tri europska uhidbena naloga za taj konkretno kazneno djelo, no e, nisu izručeni e, ti pojedinci, Njemačka ih nije izručila štiteći svoje pojedince koji su uključeni u to pitanje Siemensa. Brojna druga sredstva su tu još isplaćena, dakle postoje određene direktive, postoji zakonodavstvo poštuje li se ono? Hvala. E, gospođa Makove ima minutu i pol. Hvala. Unutarnja sigurnost Europske unije ugrožena je e, kroz organizirani kriminal, korupciju, pranje novca i terorizam. Mi svi znamo da terorizam, da se terorizam uvijek financira organiziranim kriminalom, organizacijama organiziranog kriminala. Milijuni eura se svake godine gube zbog tih e, kaznenih djela i zbog činjenice da taj prljavi novac nije oduzet što vodi stvaranju novih mreža organiziranog kriminala. Iz tog razloga jedna je potrebna e, sveobuhvatna borba protiv te vrste kriminala. Posjetit ću vas na direktivu koja se odnosi na oduzimanje protuzakonito stečene imovine i prošireno oduzimanje. Takve nastojanja su od ključne važnosti i treba ih primijeniti vrlo precizno i u suradnji sa državama članicama. Istovremeno ja potičem komisiju da izađe sa jednom studijom koju je obećala, a koja se odnosi na prihod e, od e, kaznenih dijela. No smatram da oduzimanje protuzakonite stečene imovine u građanskom postupku kako primjenjuje Ujedinjene kraljevine je vrlo korisno jer ako se ne oduzme ta imovina bilo kakva istraga neće imati svrhu. Hvala. A sada minutu i pol e, gospodin Fajan. E, organizirani kriminal e, utječe negativno na našu budućnost i na društvenu koheziju svako zemlje. Naravno, države članice moraju se boriti protiv te pojave, no Europska unija također treba obraniti svoje područje sigurnosti i prava E, organizirani kriminal e, doista ima prekograničnu dimenziju i Europa u tom smislu mora igrati snažniju ulogu u borbi protiv organiziranog kriminala. Moramo se boriti sa svim e, načinima i sredstvima kako bismo održali pravnu državu. E, naime, organizirani kriminal e, uvijek je praćen i pranjem novca i države članice se trude osigurati određene gospodarske prednosti za sebe i možda e, slabo prate određene e, kaznena djela koja se odnose na utaje poreza i slično. Moramo biti mnogo rigorozniji u odnosu na ta kaznena djela e, pranje novca, odnosno direktiva o pranju novca za koje se nadam da ćemo uskoro donijeti je jedan dobar korak u tom smjeru. Ta borba se mora voditi na rigorozan način, pritom naravno moramo

smatram da sigurnosna suradnja među državama članicama mora biti intenzivirana ali se nadam kako će to biti učinjeno kroz konkretne akcije na najnižim razinama a ne gomilanjem administracije i nepotrebnih zajedničkih tijela koja egzistiraju daleko od terena i stvarne prijetnje za sigurnost naših građana. Hvala, gospodin Hristogonos, jedna minuta. Glasovanje u Europskom parlamentu u odnosu na borbu protiv korupcije postalo je samo mrtvo slovo na papiru jer nije bilo političke volje za djelotvornu privedbu, provedbu tog instrumenta. Kada govorimo o korupciji budućnosti moramo se baviti i posljedicama korupcije koja se dogodila u prošlosti. Osim dugova u koje su upale brojne države članice u Europskoj uniji, eh, a sve zbog koruptivnih politika, koruptivnih politika koje su omogućile velikim multinacionalnim poduzećima e, rad u tim e, konkretnim zemljama e, na način da su koristili e, svoj novac u koruptivne svrhe i ta situacija koja je naravno dovela i do javnog duga, javnog duga koji više njime ne možemo upravljati, građani ga više ne mogu otplaćivati. Naravno to je dovelo i do mjera štednje i sada Europska unija mora preuzeti odgovornost, svoj dio odgovornosti za sve ovo i e, baviti se otpisom velikog dijela tog duga. Hvala, gospodin Erikson, jedna minuta. Hvala, gospođo predsjednice. Razlog što eh, to e, je da ovdje dosta govorimo o terorizmu, u nedostatku e, povjerenja, govorimo o prijetnjama demokraciji, no pojavlja, pojavlja se tu još jedna prijetnja na brojnim područjima, a to je prijetnja da ćemo izgubiti povjerenje u druge ljude, a i povjerenje u naše zajednice a moramo e, osigurati to povjerenje u naše društvo i potrebna nam je jedna, jedan kohezijski tip demokracije. E, naime, ovome moramo dati, pridati veliku pozornost, da sve drugo staviti po strani, a nažalost to je nešto što danas nije slučaj. Komisija bi trebala poduzeti konkretne korake, reći što treba učiniti i tko je taj koji e, koji to čini pogrešno. Ljudi bi trebali imati snažniji glas u institucijama i države članice bi trebale uvesti potrebne promjene. Hvala sljedeći e, govornik je gospodin e, Korao minutu. Hvala gospođo predsjednice. Giovanni Falconi sudac Heroj Sicilije rekao je slijedite novac i pronaći ćete mafiju. to može biti naša početna točka. Mafija je globalizirana pojava. Ne govorimo o nečem abstraktnom ovdje. Mi govorimo ovdje o organiziranom sindikatu, kriminalnom sindikatu koji koji tržišno posao. Ja sam sa Sicilije, sjećam se kad sam bio mali dječak, čitao se da ljudi misle da je to pojava koja možete vidjeti samo uh, u Italiji, e, u određenim Italije, e, ali već tada je to, se to moglo pronaći i drugdje u Europi, a ne samo u Europi. Dakle, mafija je i u Parizu, Berlinu i Londonu, e, to moramo shvatiti oni truju vaše gradove. Dakle, moramo se s time nositi na strukturiran, kohezivan način i moramo se truditi da se to stvarno dogoditi. Hvala, gospodin Feronima. riječ mi jednu minutu. Gospođo predsjednice, kolege, ja ne tumačim zločin na isti način kao i vijeće i komisija. Tragični događaj koji su se dogodili u Francuskoj ne mogu se vidjeti izolirano od borbe protiv organiziranog kriminala. Post, mnogo e, skupina financira organizirani kriminal. E, e, prije nego što su e, ovi sudionici e, e, prihvatili radikalni islamistički put oni su već bili kriminalci počinili su na primjer 15 krađa neki od njih mnogi evropski vođe potiču jučerašnje kriminalce i današnje teroriste sa svojim politikama Šengenski sporazum i takav stav, e, mlak stav prema onima koji e, narušavaju sigurnost e, u suprotnosti su sa strategijom Europske unije. Hvala lijepa gospođo predsjednice kolege. Mi svi znamo koliko korupcija i organizirani kriminal koštaju europska gospodarstva i europske građane ali postoji nešto što je još važnije od toga nešto što ne možete mjeriti a to je povjerenje to je, to je povjerenje u nas a pojmanje korupcije i organiziranog e, e, kriminala e, u, uništava povjerenje u institucije institucija demokracija je način vladanja koji u velikoj mjeri ovisi o povjerenju. Da, I zato borba protiv organiziranog kriminala i korupcije ima još jednu dimenziju, a to je borba za kvalitetu, za budućnost demokracije u EU i zato, se, zato moramo boriti se ovoj moramo, je, moramo pobijediti u njoj. I Europska e, unija i sve njene institucije moraju ujediniti svoje napore. Tu ne mislim samo na e, ured Europskog javnog tužitelja, E, kojeg već dugo očekujemo da do njega dođe, nego mislim i europske obavještajne službe i e, europske financijske obavještajne službe i to će ne samo povratiti povjerenje, nego će i e, dovesti se sobom i osjećaj sigurnosti. Kao bugarski zastupnik u ovom parlamentu moram priznati da je Bugarska jedna od onih zemalja koje imaju najviši indeks korupcije i nisko povjerenje u pravosuđe i zato moram zaželjeti e, e, uspjeh e, novoj vladi moje zemlji u reformi pravosuđa. Hvala. Sljedeći je gospodin Lopez Aguilar. Hvala gospodine predsjedniče, povjereniče. Avramopoulos, već neko vrijeme Europski parlament svjestan je važnosti potrebe učinkovite borbe protiv organiziranog kriminala i naravno protiv nezakonitih sredstava, pranja novca i korupcije. No sada smo u fazi djelovanja i apsolutno je nužno da e, krenemo od planova prema zakonodavnim inicijativama kako bismo e, e, usvojili standardiziranu zajedničku definiciju od toga što je organizirani kriminal i e, naravno e, o, raznim načinima kako se boriti protiv piratstva, e, krivotvorenja, krimčarenja, ali iznad svega trebamo krenuti dalje sa zaštitom financijskih interesa Europske unije a to treba biti sastavni dio te konstrukcije i iz tog razloga moramo se boriti protiv svake vrste prekograničnog kriminala. Borba protiv pranja e, e, novca, pranja sredstava zahtjeva sustav koji će odmah prepoznati svaku vrstu pranja novca, različite prijenose i tako i dalje, analizu računa i moramo to učiniti tako što ćemo popraviti e, i koordinaciju naravno u vezi sa zajedno sa nacionalnim vlastima. Što, što se tiče borbe protiv financijskog e, kriminala i pranja novca. Nakon, na posljedku e, e, e, organizirani kriminal pranje novca je prijetnja iznad svega vjerodostojnosti institucije Europe u cjelini i po, povjerenja koje ljudi imaju u institucije koje zastupaju. Dakle, ne radi se tu samo o gospodarskom pitanju, nego o pitanju demokracije. Prijevara, prijevaru treba kazneno goniti, treba se boriti protiv nje, trebamo imati nužne resurse, ne samo e, e, da spriječimo nego se moramo boriti protiv e, tog, te prijetnje demokracije. Ne vidim gospodina Rop. Dakle, da ćemo e, e, riječ gospođe Kline. Hvala, hvala e, gospođe predsjednice, hvala što se nam moguće da govorimo o organiziranom kriminalu. Jedna stvar koju svi možemo odmah učiniti je ubrzati direktivu PNR o evidenciji imena putnika. Kao što sam već, kao što su, slažem se sa prethodnim govornicima koji kažu da je organizirani kriminal i iza prošlotjednih ubojstava u Parizu, e, financirao ih organizirani kriminal i on je to zapravo i počinio. Moramo se jediniti, e, Europa mora zajedno djelovati, dijeliti informacije, međusobno se podržavati na e, državnoj razini, a trebamo i ići naprijed s tom direktivom koja će biti vitalni element u, za naše sigurnosne službe kako bi se mogli boriti protiv organiziranog kriminala i terorizma. Organizirani kriminal prijeti e, društvom sa uvozom i krimčanjem droga, oružja, e, trgovinom ljudskim bićima. Sve je to, e, e su to izuzetno teška kaznena djela protiv ljudskih bića. S njima se moramo nositi i to osobito u Europi E, za koju e, zaštita pojedinca predstavlja vrijednost. Isto tako su tu i e, kriminal protiv djece, kazneni protiv djece, kibernetički kriminal, seksualno iskorištavanje djece online, strašan je zločin moramo se pobrinuti da internetska poduzeća snose svoj dio odgovornosti kako bi se pobrinuli da možemo zajedno se boriti protiv takve vrste kriminala. Hvala, a sada riječ ima Gospođa Gomiš, e, jednu minutu. Zatvorili smo predmet kupovanja podmornice od e, njemačkog konzorcija. Nakon dugo, dugih mnogo godina istraže na temelju sumnje o pranju novca no e, portugalski e, tužitelji napisali su da su ih e, blokirali njemački kolege koji nikada nisu odgovorili na njihove, njihove zamolnice i nisu sudjelovali u tom zajedničkoj istrazi. A što se učinilo u Grčkoj u istom predmetu o podmornicama u Njemačkoj su osuđeni oni koji su vršili korupciju a zašto Njemačka prikriva e, te portugalske e, e, ljude koji su sudjelovali u korupciji? Komisija mora tu intervenirati, to nije dopustivo jer će inače ti kriminalci i dalje koristiti slobode sloboda tržišta da ostanu nekašnjivi što komisija čeka mora potaknuti države članice da daje te vize hvala lijepa hvala Vaše vrijeme isteklo. Sada dajem riječ gospodinu Maragalu. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Čuli smo informacije o, e, o katastrofi, o kolektivnom propustu za koje svi dijelimo odgovornost. Ali danas moramo izvršiti odabir između djelovanje samo e, na, na posljedicu ili na borbu protiv uzroka koji je do nje doveo. E, jasno ću reći, nije dovoljno pravilno konačno primijeniti to zakonodavstvo e, u Europi postoji regulatorni vakum koji Europa do sada nije ispunila. Mislim da se to pravilno ne odražava ovim prijedlozima. Organizirani kriminal i korupcija, moramo biti sasvim jasni o tome, E, proizlazi iz deregulacije svjetskog e, financijskog sustava koji je počeo prije 30 godina. Mm. Ta djeca se pretvaraju prave monstrume koji u našem sustavu završaju potpuno nekažnjivo, e, nekažnjeno. Moramo izmijeniti naš financijski regulatorni sustav, predsjednik prekida govornika. Hvala gospodine. A sada ćemo e, u spontanom javljanju čuti pet govornika, e, svaki za jedan klub e, po minutu. Hvala, gospođo predsjednice. Želio bih podcrtati neke okolnosti koje su vrlo važne. Kriminal prijeti naše sigurnosti i spretnost je jako važna u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Broj od 3000 e, organiziranih, e, e, skupina organiziranog kriminala u Europi isto je značajan i otežat će nam jako rad, ali istovremeno htio bih naglasiti zloporabu E, e, obavještajnih službi e, pod krinkom borbe protiv organiziranog kriminala. U nekim zemljama moramo podržati prava građana i tu trebamo postići pravu ravnotežu i to treba isto tako ugraditi u rad komisije. A sada gospodin Negreško u jednu minutu. Organizirani kriminal i korupcija nemaju granice niti političke boje, temelji se na slabosti društva, Europska unija mora se boriti protiv e, te pojave tako što će podržati pravosuđe u Europi. Trebamo podržati one koji posvećuju svoje živote pravosudnom sustavu i građanima Europske unije. Želio bih sada čestitati profesionalcima koji postižu da pravosuđe funkcionira u Europskoj uniji. Želimo podržati snažno pravosuđe u Europskoj tako da korupcija i organizirani kriminal više nema utjecaj na cijelu Europsku uniju. Željeli bismo da naše politike budu vjerodosne, da naši građani budu više sudjeluju, ali moramo im pružiti nadu ponovo, i e, vratiti im povjerenje u pravosuđe. Niko ne može izbjeći pravdi, to moramo reći, a moramo reći i da korumpirani nemaju mjesta u Europskoj uniji. U ovom forumu ovdje moramo se boriti protiv toga. Hvala. Jedan od najprofitabilniji e, organizirani kriminal je trgovina ljudskim bićima. Prodaju se ranjivi ljudi e, bez ikakvog poštovanja. Već, e, šokantno je da većina tih ljudi su evropljeni, ali ne možemo točno znati brojke. Žrtve trgovanja ljudima progoni se kazneno zbog zločina koji su bili prisiljeni počiniti, ali tretira ih se kao žrtve. E, imamo e, dobar razvoj, e, dobri razvoj kao što je direktiva protiv trgovine ljudima, a i koordinator protiv trgovine, ali još uvijek puno moramo raditi da pomognemo tim ljudima. Policija, prekogranična policija, suradnja Europola, sve je to bitno, ali to nije dovoljno. Moramo nastaviti, otvarati to pitanje, obrazovati ljude da vide, da prepoznaju znake kako bismo se pobrinuli da se možemo zajedno boriti protiv zločina koji su prekogranični, vrlo složeni po samoj svojoj prirodi. Hvala. Hvala, jedna minuta za eh, sljedeću govornicu. Hvala. Hvala, pa prije svega želim istaknuti da obično oni koji najviše govore o korupciji su Zastupnici narodnih stranaka u ovom parlamentu, oni bi nam mogli puno pokazati što se tiče korupcije. U Španjolskoj postoji e, puno otvorenih e, korupcijskih pitanja e, u kojima sudjeluju brojni ljudi, mnogo njih iz političkog svijeta. U većini slučajeva je e, e, e, narodna stranka, ali ni socijalistička stranka ne zaostaje. Uobičajeno kada da Europa gleda na drugu stranu, okreće glavu kada se u Španjolskoj vrše razni brojni slučajevi korupcije koje izvršavaju oni koji formiraju politiku E, i koji su ovdje ljudi iz, e, e, gospodin Kaljeta iz Partido Popular iz Narodne stranke i isto tako su dobro poznata nama razna financijska problematična pitanja povezana s gospodinom Junkerom. Hvala lijepa i na koncu gospodin Vali posljednji. Jednu minutu. Hvala predsjedniče. Sada bih htio zahvaliti e, povjereniku i ministru što su ovdje. Mislim da mnogo kolega se slaže. E, htjeli smo imati ove, ovu vrstu standarda u Europi. Gledali smo što se događalo u Italiji u odnosu na mafiju koja je sudjelovala ugovorima o e, vlakovima velike brzine a to su ta, evo primjeri čuli smo da e, rad na tome nije bio da se njega nije primijenilo protumafijsko zakonodavstvo jer su zapravo ugovori sklopljeni u Francuskoj, dakle izvan dosega e, tih postupaka protumafijskog zakonodavstva. No moramo se pobrinuti da mi predstavljamo one koji su pošteni, a da ne zastupamo organizirani kriminal. Hvala. A sada ćemo dati e, ponovo riječ gospodinu Aframopulosu povjereniku. E, na posljedku svi se slažemo kako organizirani kriminal podriva ne samo naše gospodarstvo, nego i našu socijalnu koheziju i našu sigurnost. Nema dvojbe da je to rastuća prijetnja i to, nas, e, e, to nam daje naše odgovornosti. No Europa nije neaktivna. Kao što znate, do sada je usvojena vrlo konkretna politika i osnovane su institucije kao što je Europol, agencije za borbu protiv droge, e, tu je imenovanje koordinatora protiv trgovine ljudima i naravno i postoji centar, Europski centar za kibernetički kriminal unutar Europola i tu je direktiva o kibernetičkom napadu koji do rujna ove godine države članice trebaju provesti. Komisija također e, je odlučila uključiti treće zemlje, mjerodavne međunarodne organizacije, na sam spomenuo e, našu snažnu suradnju sa Sjedinjenim državama, ali isto tako mi promičemo i potičemo suradnju između država članice na europskoj razini organizirani kriminal definira se u okviru odluke 2008 e, e, o borbi protiv organiziranog kriminala. Taj instrument kriminalizira i dijela koja su povezana sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji. No, kriminalne organizacije kao što je mafija, koju smo više puta spomenuli tijekom naše rasprave, e, na njih se e, primjenjuju opće e, odredbe predviđene za sve vrste organiziranog kriminala u okvirnoj odluci. Kao što znate, komisija će ove godine predočiti izvješće o provedbi okvirne odluke, kao što sam već prije rekao. Zaključno, što nas sve ujedinjuje ovdje i unutar Europe je naša odlučnost, e, naša opredjeljenost da se djelotvorno borimo protiv organiziranog kriminala u svim njegovim e, oblicima i želimo stvoriti e, sigurniju Europu E, okoliš koji je mm, vrijedni povjerenja za građane i za poslovne subjekte. Hvala. A sada gospođa Kalina Lukašenka da koja će nam zaključiti raspravu. Kao prvo predsjednice, uvaženi zastupnici. Drago mi je što ste me pozvali ovdje da raspravljamo o ovoj veoma važnoj temi, to je borba protiv organiziranog kriminala i korupcije i što ste mi omogućili da nešto kažem o toj veoma važnoj temi. U zaključku bih htjela odgovoriti na pitanje zastupnice Wikström i htjela bih naglasiti da organizirani kriminal i korupcija zahtijevaju učinkovitu i sveobuhvatnu e, aktivnost Europske unije. Politički ciklus nam je dao snažnu metodologiju za borbu protiv e, kriminala na koordiniraniji način, na taj način da možemo bolje koristiti sve resurse. Mi e, čvrsto vjerujemo da ova nova strategija sigurnosti će biti još jedan korak napred u razvoju Unije koja štiti prava i slobode svojih građana. Trebali bismo e, stalno raditi na osnaživanju tog okvira koji će nam omogućiti da bolje reagiramo na ove izazove koje pred nas postavljaju korupcija i organizirani kriminal. Vijeće podsjeća, odnosno ostaje i dalje e, odlučno da surađuje konstruktivno sa svim drugim stranama na učinkovitoj provedbi konkretnih mjera na tom planu. Uvaženi zastupnici, hvala vam eh, na ovoj raspravi. Merci madame, le débat est clos. Avant Hvala, ovime zatvaramo eh, raspravu o ovoj temi. Prije nego što prijeđemo na sljedeću temu, moram reći da je klub EFDD traže da se gospodin Marko imenuje kao član eh, odbora IMCO umjesto Diane James. Ima li ikakvih prigovora na